Uh, dear colleagues, I would like to check uh, whether the machine... Da napravimo provjeru rade li uređaji. Pa da krenemo sa probnim glasovanjem. Kao da glasujete prvi puta u životu, zbunjeni ste i čini se da ste mnogo toga zaboravili. U redu, evo provjerit ćemo rade li uređaji i otvoram glasovanje.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 The Corbett Corbett okay. So we, we, I understand machine So we, we start... Evo koliko vidim i rade, da krenemo sa glasovanjem. Prvo je mišljenje Silvi Gular o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje. Imamo prijedlog skupnog glasovanja o kompromisima A, B, C, D, F, I, I, J. Slažu se svi? Evo, ako smijem, želim podnijeti mali usmeni amandman na kompromis A i to se sastoji samo od dvije riječi, smijem li? To je u sedmom redku kompromisa A gdje stoji su organize specific forms of differentiation da se doda riječ where appropriate gdje je to potrebno ili prikladno dakle bi onda to organize where appropriate specific forms of differentiation. A očito je zašto u nekim slučajevima ne, treba nikako razlikovanje ili diferencijacija kada se upućuju pitanja predsjedniku središnje banke, ali recimo kada bismo imali fiskalni kapacitet za eurozonu, onda bi to bilo prikladno samo za one zastupnike čiji sugrađani porezni obveznici pridonose tome. Dakle, nije nam uvijek potrebna diferencijacija. Ovisi. To su najkorisnije dvije riječi koje rješavaju probleme u trijalozima. Kada kažemo gdje je ili kada je to prikladno, onda su svi zadovoljni. Ima li pa na ovaj usmeni amandman? Nema, onda je prihvaćen i onda ćemo glasovati o kompromisu A ovako uz izmjenu. Imamo li skupno glasovanje kako je predloženo? Evo, samo trenutak. ne znam kako ćemo postupiti sa skupnim glasovanjem sa kompromisom K. To će ići odvojeno, ali želim zatražiti zamjenu u glasovanju po dijelovima. Evo, dobit ćete riječ u tom trenutku kada dođemo do toga, no sada imamo skupno glasovanje o kompromisima A, B, C, D, F i J i sa kompromisom A ovako izmijenjenim kako je predložio gospodin Korbet. Ko je za? Ko je protiv? Imamo dva glasa protiv. Suzdržani? Nema. It's adopted. Now... Usvojeno. Kompromis i e, kompromis E koji je za, dakle to je odvojeno, koji je protiv, dva glasa protiv, koji je suzdržan, nema, dakle usvojili smo i kompromis E, a sada prolazimo na kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, sa dva glasa protiv. Sada imamo kompromis H, da imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio kompromisa H, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, drugi dio ponavljam, tko je za, tko je protiv, Provjerit ćemo. Drugi dio kompromisa H. We, with your machine, you abstaining. Or could you move to another? No, with your cards to another one. Možete li prijeći na neko drugo mjesto da vidimo radi li tamo uređaj? Yeah. It, it works. Okay. So we, we have a... U redu provjeravamo drugi dio kompromisa H, imamo rezultate, odbačeno. Sa 10 glasova za i 11 protiv. Prelazimo na kompromis K i to ćemo dati riječ gospodinu Gualtieriju. Hvala. Evo koliko vidim imamo glasovanje po dijelovima, dakle tu imamo prvi dio koji završava e, redkom 2 i kraticom TEU. Predlažemo da e, u prvom dijelu obuhvatimo prvih šest redaka kako bismo u prvom dijelu obuhvatili i važno pitanje jednakosti vladavine prava i također poziv eh, da se u sljedećem izvješću time pozabavimo, evo zato bismo htjeli glasovati i zato upućujemo ovaj zahtjev, ali također želimo da se uvaži nas eh, stav, protiv, protiv drugog dijela koji je sada kraći, gdje stoji da se zapravo tu diktira sadržaj jednog drugog izvješća i zauzima se doista konkretan stav o tome eh, kako pristupiti tom problemu. Mislim da bi tu bilo bolje u budućnosti se time pozabaviti u drugom izvješću umjesto da to sada učinimo. Evo, predlažem da se produži ovaj prvi dio, a zamolit ću i druge klubove da nam e, pomognu da glasujemo za cjelokupno izvješće i zato da glasaju protiv drugog kraćeg dijela kompromisa K. Evo, ako sam dobro shvatila, imamo prijedlog da se promijeni mjesto gdje je podijeljen kompromis K. Nimamo li primjedaba? jeste li vi protiv ili ste htjeli uzeti riječ? To je dakle usmeni amandman. Da, u redu. Želim reći da se ne slažem zato jer je prekasno. Imali smo dugotrajne rasprave u kojima je sudjelovao i naš izvjestitelj iz Sjene i uvijek je izražavao i zadrške ovoga kluba i ne želim e, sada ovakve trikove u posljednjem trenutku i zato ulažem primjedbu. Uzimam na znanje da izvjestiteljica ne želi da glasamo za ovaj duži dio kompromisa. To je mišljenje o izvješću Ekon e, sa e, jednim e, izvjestiteljem iz SID-a i mislim da je suradnja korisna za parlament, ali izvjestiteljica može zauzeti stav koji želi. Kako mi kaže tajništvo, u glasovanju po dijelovima da nadležni odbor može otputiti zahtjev u posljednjem trenutku. Pa ne znam je li to tehnički usmeni amandman, ali možete uložiti primjedbe na to. Dakle, ne možemo to smatrati usmenim amandmanom i ne možemo odbaciti sada pravo da se mijenja glasovanje po dijelovima. E, možemo imati tri glasovanja po dijelovima. Dakle, prvi je kraći, onda tražimo glasovanje po dijelovima za drugi dio kako bismo mogli glasovati onda za drugi dio. I onda u tom slučaju mislim da možete to prihvatiti. Silvi? Evo, čuli ste sljedeći prijedlog, dakle da imamo tri dijela. Pa ja mogu samo reći da sam imala dugotrajnu raspravu sa izvjestiteljima o Sijeni i bilo bi mi drago da sam znala njihov stav unaprijed. Yeah, so understand that Evo, ako sam dobro shvatila, nitko to ne dovodi u pitanje. Pedro, hvala. Samo želim reći da ovaj prijedlog nove podjele glasovanja je u duhu kompromisa koji naš klub od samoga početka iskazuje. Dakle, ovo je nastojanje da se ojača kompromis kako bismo na kraju i usvojili cjelokupno mišljenje. Jerry Šeplin je tražio riječ. Hvala. Izvjestitelj u sjeni EPP-a je gospodin Brok koji ne može biti ovdje, ali koliko shvaćam, gospođa Gular kaže da su tu bili dugotrajni pregovori i to je tekst koji su prihvatili svi klubovi. Ne, po, ne vjerujem da postoji čvrst razlog da e, se to mijenja i ja bih stao za ono što govori gospođa Gular. Madame Spinelli. Gospođa Spinelli. Pa samo želim reći da doista ne razumijem motivacije gospodine Gualtierija i gospodina perere Imali smo čitav niz sastanaka o tome i ja doista ne razumijem zašto sada dijeliti na dva ili tri dijela jedan tekst za koji je postignut sporazum koji u najvećoj mjeri rješava problem vladavine prava. Ja se slažem s onime što je rekla gospođa Gular. I doista me čudi ovo što se događa. Hvala. Thank you anybody else. Hvala, želi li još tko uzeti riječ? Jer naravno, politički gledano, većina sada podupire Silvi Gular. EPP se izrazio u, u povoljno o vašem tumačenju. Gospođo predsjednice, ako imam podršku, onda htjela bih da ta podrška ostane na snazi do kraja i mm, ne bih htjela da se da se misli da će se to riješiti u izvješću Verhofstadt. Ja mogu reći da ja imam povjerenje u gospodina Verhofstadta, no ako sam u manjini nemam nikakvih problema s time jer ipak sam demokrat. Evo, sada tražimo podršku vašem stavu, ali zapravo meritum spada u odluku kluba, neću sada ulaziti u to, ali evo koliko vidim još se gospođa Beres javila za riječ. Hvala lijepa, pa sad smo uzor glasanja, teško je ponovno otvoriti raspravu. Istovremeno čini mi se da stav Roberta Gualtierija je taj da on želi ojačati ovo izvješće, a eh, eh, obo odbora Ekon je taj, a mislim da to treba učiniti izvjestiteljica, da se najveći dio ovog teksta treba podržati, dakle ona želi to postići, a upravo to stavi Roberta Gualtierija. Drugi su kolege rekli da je od samog početka postojao sporazum oko ovog stavka. Ne utvaram sada raspravu o meritumu, ali uvijek smo, naglašavamo, uvijek rekli da e, se slažemo načelno oko onoga što stoji iz ovog prijedloga. Prema tome, ovo da mi možemo dio kompromisa predložiti, to je mislim nešto što je znak dobre volje i blagonaklonosti. A naravno do toga dolazi u zadnji čas jer mi na našim odborima nikada ne raspravljamo o kompromisnim amandmanima. E, I drugi se amandmani koji su kompromisni e, znači ne u zadnji čas. Upravo smo podržali ovo što je zatražio Richard Corbett. Ali budimo ozbiljni i ovog puta to možemo učiniti jer mi se bavimo ozbiljnim stvarima ovdje i koji je prvi znak koji daje ovaj parlament kada se na e, horizontu e, pojavljuje promjena temeljnih ugovora. To nije nešto sitno. Prema tome, zašto e, se ne može na, načiniti ovako podjeljno glasanje, prvi, drugi, treći dio, pa ne čini mi se da je to nešto tako strašno. Još su se dvoje javili za riječ, Roberto i Silvije, ali nadam se da će nas to približiti rješenju. Jer nakon toga ćemo morati donijeti odluku i onda glasovati. Evo ne znam ko je bio prvi, ko želi prvi uzeti riječ. Je, je voudrais répondre à sur un point. Lorsqu'on négocie... Želim odgovoriti pervanš na jednu stvar. Kada s izvjestiteljima u sjeni raspravljamo, a ja sam uvijek kao izvjestiteljica razgovarala sa izvjestiteljima u sjeni, stav socijalista je upravo onaj kako ga je opisala Pervanš, ali s obzirom da nema gospodina Broka, moram reći da smo postigli načalni sporazum o čitavom nizu kompromisnih amandmana. Predložit ću vam i jednu, jedan konstruktivan prijedlog. A ako me socijalisti žele slijediti, neka me slijede e, sa svim kompromisima i nema problema. Onda ćemo glasati. Ali ako znate da tek polovinu prihvaćate i da sve to prebacujete na izvješće Ferhofstadt, onda mislim da nismo ovdje e, zapravo došli do... E, E, toga da sada napravimo neku izmjenu jer poštujem dogovor koji sam postigla sa GUE i drugima kako smo imali ravnotežu. Želim samo pojasniti. Izvjestitelj u sjeni SDA predlaže da glasamo protiv na drugi dio e, kompromisa, dakle oni su protiv drugog dijela SD a ja osobno, budući da sam e, zamjenik izvjestitelja u Sjeni, smatram e, problematičnim zato jer je ovo mišljenje o važnom izvješću Ekona. Dakle, trebamo izvjeći ne samo da glasujemo protiv drugog dijela, zato je ovo za nas ključno glasovanje i to će biti glasovanje o čitavom izvješću SID-a. E, Barbara Spinelli je poslala jedno pitanje. Ja smatram čudnim da jedin zahtjev za e, temeljitu izmjenu izvješća je zapravo upućen da di se upravo da se odnosi na ovaj dio. Dakle, mene su upitali zašto I to je razlog zašto imamo minus, ali zahtjev za glasovanjem po dijelovima je pokušaj kompromisa. Dakle, mi bismo glasovali za duži prvi dio, a za drugi dio ćemo zadržati protivan stav. Naravno, to je ključno glasovanje i drugi klubovi to trebaju znati, ali svatko može zauzeti stav koji smatra najprikladnim. Sada trebamo razlikovati raspravu o meritumu to je trenutak za raspravu o meritumu i postupak. Dakle, mi tražimo glasovanje po dijelovima, glasat ćemo, uh, ako se podijeli na tri dijela, glasovat ćemo protiv drugog dijela i za treći dio. No, dobro, jesmo li blizu rješenja jer želim uh, zaključiti ovu raspravu. Evo, samo za kraj. I samo želim uh, odgovoriti gospodinu Gualtieriju. Znam vrlo dobro da izmjene dopune ugovora povlače za sobom i niz drugih pitanja, ali tekst kompromisa K uključuje i jedan od prioriteta, a to je vladavina prava inter I jasno je da ne želimo samo isključivo vladavinu prava na e, sudu kada je riječ o izmjeni ugovora. Dobro, koliko ja shvaćam, čini mi se da smo prihvatili glasove po dijelovima u ovom posljednjem trenutku, dakle mislim da je to uobičajeno, ne možemo se koristiti argumentom a drugo, koliko shvaćam, socijalisti žele pr duži prvi dio kako bi mogli glasati za i kako bi se izbjeglo njihov negativan stav o prvom dijelu, a onda će glasati protiv drugog dijela. Evo, politički, koliko shvaćam, to je važno pitanje da to prođe za nas ovdje, ali koliko vidim, socijalisti imaju pravo podnijeti ovaj prijedlog. Evo, predlažem elektroničko glasanje e, za, o trima dijelovima kompromisa K, dakle, od, e, prvi dio od Beliefs do TEU, zatim drugi dio considers the role do European Union i treći dio je preostali dio. Otvaram glasovanje o prvom dijelu kompromisaka i otvaram glasovanje. Sorry. Yeah, I, I, I can try. Mogu pokušati. Možete li polako ponoviti kako ćemo podijeliti tekst? Evo, prvi dio u drugom do drugog redka gdje e, stoji kratica TEU. Nakon toga počinje drugi dio. Drugi dio završava u šestom redku kod riječi Europska unija, European Union. Jeste li to pronašli? Right. So we vote, the vote is open for the first... Glasujemo sada o prvom dijelu kompromisa K. Um, yeah, we close the vote. Zatvoram glasovanje. 19 naprema jednog glasa i dva suzdržana. Zatim drugi dio od Considers do eh, European Union. We close the vote. Zatvoram glasovanje. Opet isti rezultat. I treći dio. Uh, we, we close the vote. It's Zatvaram glasovanje i usvojeno je. 13 naprema 9. Nema suzdržanih ovaj put. You are very sort of <coughs> uh, Markus Precel Markus Precel, amandman 1, tko je za? Mislim da moramo provjeriti zato jer polovica zastupnika nije podigla ruke, a bili su protiv. So now when you are against you don't raise your uh, Znači kada ste protiv nećete dizati ruke. Dobro, vi ste pitali, pa ću sada ponoviti tko je protiv. Yeah, and who's abstaining? Suzdržani. Jasno, odbačeno. Amandman drugi. Ne, on otpada, dakle ne razmatra se. Amandman sedam. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno jasnom većinom. Amandman 13. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani mislim da je odbačeno, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Yeah, I think so, Amendment. The vote is closed. And it's rejected. glasovanje. Odbačeno je 16 glasova protiv, 5 za. Čini mi se da imamo pogrešku u glasačkom popisu. Mm, za nas je trebalo kod 14. amandmana stajati minus, ali sada je tu plus. Meni je također ubilježen plus ovdje. put the amendment without one bit. We have to vote. But, but we, yeah, yes, so we vote. Cover, Yeah, so we vote on the part of amendment. Dakle, glasujemo o amandmanu 14 koji je dijelom pokriven onim što je uključeno u kompromisu A. Te moramo glasati o ovom dijelu teksta. Dakle, amandman 14 koji je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. The vote is open. Otvoram glasovanje. Amendment 14. Okay. Amendment 14. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno je 9 naprema 13. Amendment 16. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 17. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se amendment 19. Ko je za? protiv, provjerimo 19. Otvoren glasovanje. The vote is closed and it is adopted. Amendment 20, who's in favor? Amandman 20, ko je za? Protiv, suzdržani, odbija se amandman 23, koji također pokriva e, dio onoga što smo već glasovali, jednom kompromisu, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27 je povučen. Idemo na amandman 32. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 34, djelomično, tko je za, protiv. Provjerimo amandman 34, otvaram glasovanje. Vote is closed. It's rejected, right? Pa odbija se 11 naprema 11 glasova, amandman 35, tko je za? protiv. Mislim da je odbijeno. Hoćemo li provjeriti? Hoćemo. Amandman 35. The vote is closed and it's rejected. Zatvoramo glasovanje. Odbijeno. Amandman 36. Također je dio kompromisa i. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo amandman 36. zatvorom glasovanja i usvaja se amandman. Amandman 40. Tko je za? Protiv. Mislim da je odbijeno. Dakle, završili smo, idemo na konačno glasovanje, to je Mišljenje, dakle ne moramo poimenično glasovati ili možemo provjeriti elektronički ukoliko to želite. Otvaram glasovanje. Uh, uh, Zatvaram glasovanje. Usvojeno 12 na prema 3 glasa i 7 suzdržani. Usvojeno je i čestitam vam. Sad imamo još jedno uh, glasovanje. Što se tiče tumačenja poslovnika od odbora Juri smo dobili e, zahtjev vezano za slušanje povjerenika. Riječ je bilo o tumačenju izjave o financijskim interesima, kako se pozabaviti tim pitanjem, kako nadzirati to pitanje, to smo prebacili radnoj skupini koja se bavi poslovnikom, koja se sada bavi tim pitanjem i dobili smo tumačenje vezano uz odbor Juri. Te će nam sada kolega Korbec iz radne skupine objasniti zašto je radna skupina zauzela ovo stajalište. Hvala vam želim naglasiti da riječ o tumačenju postojećeg pravila u poslovniku, u trenutno važećem poslovniku. to treba uzeti u obzir vezano uz izvješće o saslušanju povjerenika, vezano uz buduća saslušanja. Treba li dakle promijeniti to pravilo, dakle protumačili smo što znači to pravilo, na koji način je uključen odbor za pravne poslove prilikom ocjenjivanja izjave o financijskim interesima kandidata za povjerenika. To je dokument koji oni trebaju ispuniti prije dolaska na saslušanje. Prema trenutno važećim pravilima odbor Juri mora provjeriti ovu izjavu. Dakle, moraju utvrditi postoji li mogući sukob interesa koji proizlazi iz te izjave i tada stvar prelazi u nadležnost odbora koji organizira saslušanje kako se kako dalje nastaviti rad na tom pitanju. Dakle, potrebno je protumačiti trenutno pravilo, iako ćemo ga možda u buduće promijeniti u slučaju da se pokaže potreba za još jednim saslušanjem povjerenika u slučaju, na primjer, davanja ostavke jednog od povjerenika, a prije revizije poslovnika. To Mali smo sličan imali smo jedan slučaj u kojem je kan, grčki kandidat za povjerenika mogao biti izabran za predsjednika Grčke, ali nikad ne znate koji će biti ishod tog odabira, te bi dobro razjasniti trenutno važeća pravila. Ovo nam omogućava i da prilagodimo trenutna pravila ili da se prilagode pravila komisije vezana uz ovo pitanje. a da vam govorim i u kontekstu izvjestitelja koji se bavi ovim pitanjem i člana radne skupine koji se bavi ovim pitanjem. Pascal Duran želi nešto reći. Hvala, predsjedavajuće. Ono što ja želim reći u svjetlu analize gospodina Korbeta je da je moja analiza upravo suprotna. Ne oko samog sadržaja, već oko praktičnih modaliteta. Iz tog razloga želim da se odgodi glasanje na tu temu. Mislim da vaše tumačenje zapravo mijenja pravila i to zato što je E, zakonska potka vrlo jasna. Odbor Juri mora ispitati e, izjavu o financijskim interesima. E, oni, dakle, to proučavaju. A kada se krene na saslušanja, ispituje se samo njihova kompetentnost. Za sada je odbor Juri samo provjeravao je li ta izjava o financijskim interesima zapravo e, dobro ispunjena. Dakle, to je bilo tako do sada. Ono e, što bi bilo logično je da odbor Juri ostane u okviru tekstova, e, odnosno zakonskih propisa na koje se poziva. A trebalo bi da Juri zapravo provjeri imali ili nema sukoba interesa i postoji li rizik sukoba interesa u kojem slučaju bi do, mogla postaviti dodatna pitanja, taj bi odbor postavio dodatna pitanja. Dakle, oni bi e, trebali e, tako postupiti. Ono što vi radite, ja to razumijem, ali zapravo pitanje sukoba interesa je pravno pitanje baš kao i pitanje same kompetentnosti koji je e, političke prirode ili stručno političke. Ako predsjednice, moje kolege, e, ako se oni slažu, bilo bi mi drago da se malo posvetimo toj temi, jer mi se čini da budemo li glasali o ovome, da ćemo prekršiti temeljne ugovore, te da nam će se to moći spočitnuti. A zapravo u osnovi naše mišljenje je vrlo slično. Dobro, dakle, e, radna skupina je održala raspravu i vi se protivite konačnom mišljenju. Dakle, oni su izradili mišljenje prema kojem danas trebamo glasovati. Možemo glasovati o tome, odnosno ne, u skladu sa zahtjevom kolega Durana. Ne možemo sada održati raspravu. Razumijem e, postupak koji želite da se provede i radna skupina je izradila ovo rješenje ili možemo biti protiv ovog rješenja, te zato sugeriram da nastavimo mm, sa glasovanjem, ali jasno mi je Jasno su mi razlozi za odgodom, ali mislim da to neće ništa izmijeniti jer radna skupina je izradila svoje mišljenje. Richard. ne želite sada da raspravljamo o suštini. Jer ja se u tom slučaju ne bih složio sa kolegom koji, što je, s onim što je on izjavio. Dakle, želim reći da je radna skupina ovo jednoglasno prihvatila, svi su zaključili da je ovo prihvatljivo rješenje, tumačeći, tumačeći trenutno važeća pravila. Razgovarat ću sa gospodinom Duranom i objasnit ću mu zašto mislim da nije u pravu kada je riječ o suštini. Dobro, u skladu sa postupkom sada bismo trebali glasovati o ovom prijedlogu radne rješenju radne skupine, te otvaram glasovanje. Mislim da to moramo učiniti elektronski. Nema potrebe za poimeničnim glasovanjem, ali da, samo da bismo izbjegli dodatne provjere ishoda glasovanja. Otvaram glasovanje. Tko je za tumačenje radne skupine na ovaj zahtjev odbora Juri? We just have to vote it. We need Moramo glasovati, potrebna nam je jednostavna većina. Can I, yeah, just if no, doesn't want to vote, so we close. Netko ne želi glasovati, zato zaključujem glasovanje. I prihvaćeno, podržano od strane 15 eh, zastupnika. Jasno mi je da ćemo se vraćati na ovo pitanje, jer sada radite na izmjeni poslovnika, dakle o pitanju će se ponovo vratiti. U budućnosti nije isključeno da će se ovo promijeniti te da ćemo imati drugačiji pristup kada je riječ o nadležnostima. Završili smo sa glasovanjima. Idemo na iduću točku dnevnog reda. To je izvješće o Europskoj građanskoj inicijativi. I we, we George, I think we, we wait till they move. George, pričekat ćemo da kolege izađu iz sale. Seems like the old couple of Dear colleagues, I would like to open the next point on our... Kolege, prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je izvješće Đorđa Šoplina o Europskoj građanskoj inicijativi. Đorđe, imaš riječ. Thank you, Chair. Uh, Those been Hvala vam. Oni koji prate ovo pitanje znaju da je Europska građanska inicijativa vrlo važan instrument Počet ću iz početka. Ponovit ću to više puta. Um, koji prate ovu priču znaju da je Europska građanska inicijativa vrlo važan instrument. Njome se ovaj odbor već e, pozabavio u prošlosti jednom ili dva puta, ako se ne varam. Ima potencijal uključiti građane u evropske poslove to nije izravna demokracija, već nešto slično, ima moć pokretanja građana, stvaranja veza između građana i institucija Evropske unije. Također čini nešto izuzetno, a to je da stvara mogućnost zakonodavnih inicijativa s dna. Mislim da je to poprilično inovativno i da, je do, izvrsna mogućnost, o tome se raz, to je definirano osnivačkim ugovorima. Ovaj instrument je stupio na snagu prije tri godine, 1. travnja 2012. Dakle, na snazi je tri godine i bilježimo njegove rezultate već tri godine. Mislim da su oni dosta slabi. Imamo oko 50 inicijativa koje su podnesene, pokrenute, s njima se nije bog za što dogodilo. Imali smo problema u aktiviranju ovog instrumenta. Neki od ovih problema su tehnički, neki proizlaze iz složenosti i odnosa između prava, odnosno zakona i politika. Kako bismo razumjeli ono što se događa, ja sam održao čitav niz razgovora sa predstavnicima civilnog društva, nevladenih organizacija, Europske komisije, drugih dionika. Sjećate se sigurno javne rasprave koje smo održali krajem veljače. Mislim da je ona bila zbilja jako važna i istaknula je koje su pitanja još koje su otvorene kojima se nismo pozabavili. Vezano uz ove moje konzultacije i ovu javnu raspravu. Imam čitav niz preliminarnih e, prijedloga kako bi ovaj instrument e, bilo lakše koristiti i radujem se i e, sugestijama mojih kolega. Prije svega, retoričko pitanje. Je li jedna godina dovoljno za prikupljanje jednog milijuna potpisa. Moramo o tome razmisliti. Milijun potpisa je potrebno prikupiti u sedam zemalja članica i to potonje nije problem. Sedam, dakle, od 28 zemalja članica. Ali milijun se tumači vrlo strogo i možda bi komisija mogla uzeti u obzir ovdje neku određenu fleksibilnost, dakle kako se postigne više od 900 tisuća potpisa, možda bi se moglo zanemariti ovih posljednjih nekoliko desetaka tisuća. Nisam e, siguran da li postojeća web stranica vezana za ovaj instrument pokriva sva pitanja, trebala bi biti nešto sklonija korisnicima. Mislim da bismo trebali vrlo ozbiljno razmisliti, to uključuje proračunske implikacije za od, kako potrebu su pomisliti na otvaranje ureda koje bi se pozabavilo ovim instrumentom u svakoj zemlji članici kako bi pomoglo građanima da vide koje su mogućnosti koje proizlaze iz ovog instrumenta. Kao što sam i rekao, tu donosi čitav niz pravnih, političkih, tehničkih implikacija i dakle tome posvećeni ured bi bio od velike pomoći, bi, tu bi građani mogli potražiti savjeta o tome kako pokrenuti inicijative, tu bi mogli dobiti savjete s tim u vezi. O tome smo raspravljali prije tri godine, ukoliko bi netko došao sa inicijativom vezano uz uvođenje smrtne kazne, ona bi ono bila dakle odbačena uz objašnjenje, nemojte o tome niti razmišljati. Dakle, bilo bi korisno imati ovaj ured i njegovu savjetodavnu ulogu. Ono što se pojavilo kao pitanje u tijekom javne rasprave je pravna odgovornost e, sakupljača potpisa, odnosno organizatora, to bi se trebalo urediti je li ova pravna odgovornost ograničena, postoji ili slično. Registracija je važan. Je također važan problem 28 Zemlja članica imaju svaka svoja pravila vezana uz to. Neke zemlje članice nemaju osobni identifikacijski broj, druge pak imaju. U Mađarskoj primjerice potrebno navesti djevojačko prezime majke, ne znam zašto, ali prije bilo čega morate to navesti, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama članicama. Ali mislim da ovdje je potrebno uskladiti pravila, imati jednaka pravila za sve, mislim da bi to bilo primjereno. I ono što ja mislim i što sam rekao na javnoj raspravi jest da se pređe na mm, digitalni identitet e, građana, kao što je to navedeno i dijelom u digitalnoj agendi. I to bi se povezalo i sa nizom drugih e, sektora, poput digitalnog, odnosno elektroničkog glasovanja. To ne bi trebalo biti obavezno, ali građani bi trebali imati mogućnost odlučiti se dakle za taj evropski identitet. Kako sam dobro shvatio, pokrenuta je 51 inicijativa do sad i nije pokrenut e, nikakav zakonodavni postupak s tim u vezi. Dakle, ako su one prihvaćene, one nisu dovele e, do e, zakonodavnih promjena ili prijedloga. Potom je tu pitanje ovog instrumenta i Europskog suda. Rekli smo da su nam potrebna e, da su nam potrebne javne rasprave u vezi sa ovom inicijativom. To je nešto što bi parlament mogao pokrenuti. Imamo mm, nezgodnu situaciju u kojoj se ovdje ne spajaju politika i pravo. I došli smo do točke u kojoj komisija razmatra i odlučuje u cijeloj ovoj situaciji to moramo sagledati, iako ne znam kako to sada može biti riješeno, možda potrebna svojevrsna arbitraža, možda bismo se mogli, možda bi na, mogli nastaviti raditi na taj način naprijed. To, je, to su podaci koje sam do sad prikupio i evo, htio bih čuti od vas nove inovativne ideje. Hvala George Jolajnen. Äh, Hvala lijepa. Zaista ovo što smo čuli na saslušanju je bilo vrlo dojmljivo. Bilo je zaista zanimljivo čuti kako taj instrument funkcionira u praksi. Kada se sve to usvojilo. Velik broj država je zapravo to zanemario i dobar dio inicijativa nisu bile uspješne. E, Đerđi Šeflin je e, ovdje ukazao na nekoliko značajnih elemenata. 12 ili 18 mjeseci. Možemo se pitati ne bi rok od 18 mjeseci za prikupljanje potpisa bio bolji. To i stoji u temeljnim ugovorima. Mislim da bismo ozbiljno trebali pristupiti tom pitanju. Govorimo također i o tome e, kolika je postotak uspješnih, odnosno neuspješnih inicijativa to je otprilike kao da dođete kod semafora e, koji se mijenja s crvenog na zeleno. Recimo prođete na jednom semaforu na zelenom svjetlu, onda dođe do sljedećeg pa taj bude crveni. Treba paziti na to, u protivnom cijela će situacija postati prilično neukrotiva. Što se tiče e, građanske inicijative, E, kada gledamo što je zapravo u nadležnosti e, Europske komisije. E, gospodin Šeflin bi nam morao reći je li takva građanska inicijativa zapravo samo u nadležnosti komisije ili općenito ona izrasta iz temeljnih ugovora a isto tako trebamo razgovarati i o ulozi vijeća i parlamenta. Čuli smo i nekoliko dobrih prijedloga koje po mom mišljenju treba podržati. Recimo da se ustanovi ured gdje bi ljudi mogli fizički otići. Možda bi se to moglo napraviti pri informativnim centrima komisije i tako dalje i isto tako da se slijedi ono što se događa. prvo ozbiljno paziti na način na koji sve to pravimo. Hvala. Sada je izvjestiteljica u sjeni u ime socijalica Silvi Kaufman. Hvala lijepa eh, predsjedateljici i hvala i izvjestitelju. <clears throat> Mislim da je saslušanje bilo vrlo zanimljivo. Naši su gosti bili <clears throat> vrlo raznoliki, e, imaju su iskustva, <clears throat> ali e, takva vrsta saslušanja je često pitanje da si čovjek kaže pa trebam li uopće na to otići. Međutim, ovo saslušanje o kojem sada govorimo bilo je jako uspješno i želim se zahvaliti izvijest, organizatorima. Pitanje koje sada želim postaviti uspućeno izvjestitelju. Kada će komisija dati svoje izvješće? Je li to već najavila? <clears throat> Trebalo bi zapravo biti 1. travnja. Ne znam, Đerđe, jeste li vi čuli nešto o tome? E, jeste li čuli e, kada će oni e, predstaviti svoje izvješće? Jer, iskreno govoreći, samo znamo da bi do toga trebalo doći, ali ne znamo kada. <clears throat> Naravno, mišljenje komisije bit će izuzetno važno. Ono može slijediti neke izmjene, odnosno sugerirati. Druga mogućnost je da komisija donese kao zaključak da je bilo dobro da se promijeni propis. Osobno ja se zato žalažem jer mislim da ovakav jedan propis ne može ostati u ovom obliku. Izvjestitelj je vrlo jasno i dobro rekao ako želimo da se ova inicijativa nastavi, onda će se pravilnik koji ona slijedi morate izmijeniti. I to konsenzusom. Evo nekoliko primjera. Rokovi za prikupljanje potpisa. Neki misle da je 12 mjeseci dovoljan rok, dok drugi smatraju da bi 18 mjeseci bilo bolje. Postoje ipak nešto što je važno za one koje pokreću takve inicijative, kao i za ostale, a to je da postoje određena vrsta vremenskog mehanizma. Kada komisija registrira postojanje nove inicijative, automatski u tom času počinje se odbrojavati rok za e, prikupljanje potpisa. Mnogi su nam rekli da to zapravo ne žele, da imaju neki e, rok e, nakon što su registrirali inicijativu koji će im omogućiti praktičku organizaciju i tek nakon toga preći na prikuvljanje potpisa. Taj bi rok trebao biti u trajanju od možda mjesec ili dva. I mnogi su zapravo e, rekli da im to postavlja probleme jer um, nisu sigurni hoće li se njihova inicijativa registrirati. Ako se ne registrira, nema smisla prikupiti potpise. I e, mislim da e, onda izgube dosta vremena na taj način. Gospodine Šeflin, mislim da vam je ideja da se konkretno naprave uredi gdje će ljudi moći potpisivati inicijativu vrlo dobra. Pa to bi bilo dobro, na primjer, da se to napravi u predstavništvima komisije u europskim zemljama. I mi često dijelimo iste urede s komisijom. da bi to bilo dobro. Osim toga, ne treba se zadovoljiti samo time da se na, u tom uredu daju obavijesti, već da se daje i pravni savjeti. 40% građanskih inicijativa ne ulazi u kategoriju e, onih e, inicijativa koja e, se mogu nazvati takvima. Prema tome, građani nemaju dovoljno informacija o tome i građani su često razočarani kada komisija odbije zahtjev za pokretanjem građanske inicijative jer nisu dovoljno dobro s time upoznati, a da im od početka se daju dobre informacije, mogli bismo izbjeći tu vrstu razočaranja. Završit ću, iako bih mogla govoriti još dugo, ali sigurno ćemo o tome ponovno govoriti. Dakle, e, htjela bih još za kraj se osvrnuti na dob, životnu dob. Jutro smo to spomenuli kada smo govorili o tome da bi se za glasanje moglo smanjiti, e, sniziti e, dob, životna dob kada se može glasati. U e, Austriji primjerice govori se da će za građansku inicijativu se može glasati za 16 godina, u drugim zemljama sa 18 godina. To nije u redu napraviti vezu sa time, e, sa e, životnom dobi kada neka osoba postaje punoljetna i može glasati. To su dvije različite stvari, ovo nije glasanje. Vi biste, e, gospođo predsjednice, morali zapravo tu nešto napraviti. Za sada još ništa nije napravljeno, ali treba komisiji uputiti zahtjev, mislim da bi trebalo omogućiti da u građanskoj inicijativi sudjeluju europski građani koji su navršili 16 godina. To je vrlo važno. Važno je reći da mi zapravo ovdje koristimo nešto što je naše pravo, i e, da e, je zato dobro da se za građansku inicijativu može glasati, može sudjelovati ome od 16 godina i ne smije biti razlika među različitim zemljama. Isto tako, gospodin Šeflin, da li još morate razgovarati sa odborom za predstavke o tim elementama? Hvala, a sada Pegasa Duo. Hvala. Gospodin Gerens je izvjestitelj u Sijeni. No, dobro. Saslušanje je bilo zaista vrlo zanimljivo. Pitanje broja potpisa, njih milijun, nije sitnica. To je zaista vrlo bitno pitanje. E, mi ne želimo da se građanska inicijativa e, pretvori u utrku s preponama. To ne bi bilo u redu. Ako građani uđu u takvu inicijativu, mora im se olakšati sudjelovanje u istoj. U protivnom, mi ćemo zapravo napraviti klopku u kojoj ćemo sami upasti. Moramo način glasanja modernizirati ne samo putem interneta, ali radi se i o standardizaciji koja je bitna. Moramo vidjeti što sve predstavlja prepreku uključivanja građana. Ne želimo da se u različitim zemljama mogu na različit način prikupljati potpisi. Želimo da ljudi znaju kako trebaju postupiti. Ne želimo da javno mjenje bude frustrirano da zbog toga zapravo odbacuju Europsku uniju zato što im se stavljaju na raspolaganje instrumenti koje ne mogu koristiti. Važno bi bilo stoga da mi ukažemo da je potrebno modernizirati e, građansku inicijativu i tu ćemo u potpunosti podržati gospodina Šeflina. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Barbari Spinelli. Hvala kolega Šeflin e, i zahvaljujem i kolegi Kofman, jer e, oni predlažu reformu s reforme s kojima se praktički svima slažem. Želim privući vašu pozornost na to da postoji velik rizik da inovativni instrument kakav predstavlja e, Europska građanska inicijativa, da je nešto što bi građani mogli diskreditirati i ne vjerovati nam više. Ja mislim da je to odgovornost koja leži i na komisiji i na državama članicama. I zato mislim da bi bilo važno da Europski parlament to kaže jasno i glasno. Gdje leži odgovornost komisije? Do sada su post postojale tri građanske inicijative koje su bile uspješne, odnosno uspjeli su prikupiti puno više od milijuna glasova. I e, nakon toga nije nitko slijedio što se nakon toga događa. Drugim riječima, netko pobjedi u toj utrci i to se skupa ničemu ne služi. Komisija je odbacila njih 20, što predstavlja 40% do sada e, predstavljenih inicijativa. Iako se dobro sjećam, nisu sve odbačane zato što nisu ulazile u nadležnost komisije. Neke inicijative su prihvaćene iako nije bilo sasvim izvjesno da ulaze u nadležnost komisije. S jedne strane nema sljedivosti, s druge strane odbacuje se 40% tih inicijativa. Odgovornost institucija. Kolegica Kaufman je to vrlo dobro opisala. Naime, e, ne postoje jedinstvena pravila za prikupljanje potpusa i zbog toga sve skupa postaje još složenije. Što se pak mene tiče, ja bih htjela napraviti mali podsjetnik na ovu temu i to nakon što se e, sutra održi seminar koji sam organizirala s kolegom Karsenbergom. Organiziramo ga sutra. Mislim da će možda za odbor za ustavna pitanja biti zanimljivo čuti rezultate tog seminara. Hvala i za kraj Richard Corbett. Hvala. E, kolege znaju da sam ja uvijek na Europsku građansku inicijativu E, gledao s malo sumnjičavosti. Ono što mi kažemo kada se radi o temeljnom ugovoru i onome što mi kažemo e, javnosti, ako imate dobru ideju, onda podasite to komisiji, a onda će se komisija možda složiti s vama, a ako se još milijun ljudi slože s vama, ali ćete morati preći različite druge administrativne birokratske prepreke kako biste u godinu dana prikupili potpise. Ja mislim da je to čista ludo. Svatko bi trebao imati pravo e, dobru ideju podastriti komisiji i ona bi trebala reagirati na to. Međutim, kao što je na to ukazao Joe Leinen, e, morate, e, to stoji u ugovorima, prema tome se moramo držati toga. Ali trebamo sve skupa učiniti što manje birokratskim postupkom. I e, isto tako, ako se prikupi milijun potpisa, moramo, moramo reagirati na to i morali bismo smanjiti prepreke kao što su, na primjer, vrekovenski rokovi, upisivanja majčinog djevojačkog prezimena i sličnih stvari. Ono što je rekao Joe Linen za semafor, semafor je ili crven, e, zelen ili narančast. Ali e, mi e, na svaki semafor u cijeloj zemlji ne stavljamo mjerače, odnosno radare za brzinu, pa, kako bismo kontrolirali tko je prešao preko kroz crvenog ili narančasnog svjetla. Isto takva stvar vrijedi i za potpise. Ne treba se za svakog osobu koju se potpisala provjeravati adresu, majčino, djevojačko prezime i tako dalje. Mislim da bi to uvelike olakšalo stvari. Hvala. Samo još evo jedna rečenica. To je e, stara razlika između Richarda Silvije, mene i drugih. Hoćemo li ovu inicijativu uzeti za ozbiljno ili ćemo jednostavno eh, imati stav da bilo koji građani se može obratiti komisiji bez obzira je li ih ima petero, desetero ili više. Ne, ja mislim da je ovo jednostavno jedan pravni instrument. Eh, da, treba ga olakšati, ali to ne smije biti nešto previše labavo, jer u protivnom neće imati pravnu vrijednost. Znam da ste se vi od početka zalagali da to bude nešto sve jako o, malo strukturirano. Hvala. Dobro je imati različita mišljenja, ali Đorđević ste morate naći kompromis. Htjeli ste dati komentar? Hvala svima, zaista sam zahvalan na svim tim komentarima. Ono što nisam rekao u uvodu, ali sada ću reći, kada je na našem odboru bio potpredsjednik Timmermans, ja sam postavio to pitanje i onda mi je on rekao da je u potpunosti zadovoljan činjenicom, odnosno uvjeren je u to da je komisija ispunila sve što je u skladu s pravilima, ali da to nije uvijek tako s politikom. On je dakle tu E, priznao da postoji tu jedna politička dimenzija, ali i pravna dimenzija. Gospođi Kaufman mogu reći da bi do kraja ovog mjeseca e, trebalo biti gotovo izvješće komisije 31. ožujka ili 1. travnja vidjet ćete. Komisija zapravo s jedne strane čeka da e, mi kažemo ono što mi mislimo o tome danas. Međutim, to će biti sve skupa prilično činjenično sročeno e, i stručno. Trebalo bi dakle da sve bude gotovo do kraja godine kada će doći do revizije cijelog instrumenta. Pretpostavljam, iako nisam vidio kriterije, e, uzet će se u obzir uspjeh i tako dalje. O čemu ste još govorili? 16-godišnjaci. Mene to ne smeta, ali mislim da u nekim državama članicama to može predstavljati problem. Jeste da bi bilo nezgodno da u nekim državama članicama se može potpisati građansku inicijativu sa 16, a drugima sa 18 godina. I e, Pitali ste me isto tako e, kako će zati raspored našeg grada. Nadamo se da ćemo na odboru glasati o ovom izvješću u svibnju ili lipnju, a onda u rujnu ili e, listopadu će se o tome glasati na plenarnoj sjednici, dakle puno prije nego što komisija bude gotova. E, što se tiče komentara koji kaže da nema smisla imati instrument koji e, ne funkcionira, slažem se jer to samo stvara e, razočaranje. I kao što sam jednom rekao u privatnom razgovoru, to je najbolji način da stvorimo milijun euroskeptika. Mislim da to ne bismo trebali napraviti. Richard, što se tiče e, vašeg sumnjičenja kada se radi o građanskoj inicijativi. Pa razumijem vas, ali ne radi se samo o tome da čovjek može reći ja sam europski građanin, imam super ideju. Ajmo nešto napraviti po tom pitanju. Ne, građanska inicijativa je zapravo i u tome da se vi aktivno uključite na eh, jednoj lokalnoj razini i da organizirate ljude. Dakle, Važno je da se stvori neki osjećaj europske pripadnosti, <clears throat> europskog državljanstva, nešto što će se pojavljivati u različitim državama članicama. <clears throat> To je isto smisao toga. Ako zaozbiljno uzmete element mobilizacije, onda je vjerojatno poželjnije da se zato ima dulji rok. <clears throat> trenutak registracije inicijative je važan. Potrebno je da nakon što se registracija prihvati, da imate nekog vremena da se organizirate kako biste krenuli na prikupljanje potpisa. Mislim da taj mehanizam treba zadržati u obliku u kojem sada postoji. još jedna stvar, a nakon što se jedna ustanova ustanovi, kao u ovom slučaju E, i građanska inicijativa, onda je teško mijenjati. Ljudi su se upravo navikli na to, dakle u te tri godine, trebali bismo možda samo malo preobličiti, e, to bi bilo bolje nego li da sve počnemo iz početka. Za mene bi to ispalo previše radikalno. Dobro, nećemo sada ni o čemu odlučivati. Dakle, vi ćete nam više reći o tome, a 16. travnja ćete nam proslijediti izvješće. Hvala lijepa, sada ponovno dajem riječ Richardu koji će govoriti o izvješću, o postupcima i praksama prilikom saslušanja povjerenika. Podsjećam sve nas da smo mi e, vas tražili budete izvijestite za saslušanje, nakon toga da pretvorite izvješće, da napravite izvješće, a onda da ga pretvorite u izvješće na vlastitu inicijativu. Hvala, o tome ćemo danas razgovarati. Richard. Hvala. I ovo je zapravo pretvaranje mog prethodnog radnog dokumenta u izvješće sa nacrtom prijedloga rezolucije za plenarnu sjednicu koji sadrži sve ono što smo zaključili u našim raspravama i u ocjenjivanju saslušanja. Tu nema nikakvih iznenađenja, odnosno neće ih biti ako je preneseno sve iz radnog dokumenta o kojem smo raspravljali ovdje na konferenciji predsjednika odbora i unutar nekih političkih klubova i drugdje. Čini se da uglavnom u većini pitanja se svi slažemo, postoji konsenzus. Možda će neki kolege htjeti doraditi neke detalje, ali mislim da uglavnom ovo zastupa rasprostranjeno mišljenje u parlamentu i većinu stavova oko većine pitanja. Trebao bih možda izvijestiti odbor da sam se sastao sa gospodinom Timmermansom, povjerenikom Timmermansom prošlog tjedna kako bismo razgovarali o njegovom gledištu o ovom izvješću. I općenito gledajući komisija nema nikakvih primjedaba na ovo. Njima je drago da su pravila jasna i da se jasno primjenjuju na sve kandidate, što je naravno razumljivo postoji možda neko pitanje koje sam zanemario i na koje mi je ukazao povjerenik Timmermans, a to je pitanje pisanog upitnika koje šaljemo, koji šaljemo povjerenicima prije saslušanja. U nekim odborima to je bilo pet kratkih pitanja, a to je uglavnom zadani broj, ali u nekim odborima ta e, pitanja su imali čitav niz potpitanja, tako da to nismo uskladili u parlamentu kako izraditi taj upitnik i mislim da je ispravno reći da bi to trebalo razmotriti. Ja to do sada nisam učinio, tako da bih rado čuo vaše mišljenje o tome i pozvao bih vas da putem amandmana iznesete svoje prijedloge s time u vezi. Evo, tu bih završio sa svojim uvodom. Hvala, Georgi Šepin. Hvala lijepa. Ja govorim u ime Kristjana Prede, izvjestitelja u Sjeni koji se ispričava jer nije mogao prisustvati ovom sastanku jer se nalazi u Ankari sa delegacijom AFETA. Dakle, ja ću biti predin glas i pročitat ću tekst koji mi je vrlo ljubazno dostavio. Gospodin Preda želi čestitati gospodinu Korbetu na vrlo dobrom nacrtu izvješća. Evo, samo još nekoliko napivanja sa vašim dopuštenjem. Također cijeni to što je izvjestitelj uzeo u obzir raspravu koju je provedena u prosincu na temelju radnog dokumenta i da su zaključili te rasprave ugrađeni u sadašnji nacrt dokumenta. Kada je riječ o prvom stavku, gospodine Preda pozdravlja zamisao da se zada rok za priopćenje kandidata za povjerenike, no o posljednji dio ovog stavka čini se da ostava prostor za različita tumačenja. Naravno da je dobro imati konstruktivnu raspravu sa drugim institucijama o tome kako to provesti u djelo, no trebalo bi biti jasno da je zadavanje rokova za nas važno. E, kada je riječ o stavku 3, EPP smatra jednako važnim zauzeti stav o onome što se dogodilo sa saslušanjem povjerenika Timmermansa, gdje je došlo do jasne povrede poslovnika. Osim toga, ovaj stavak se bavi samo saslušanjima potpredsjednika koji imaju horizontalne ovlasti, ali na temelju prethodne rasprave e, postoji i određeni problem sa tri ili četiri odbora koja su sudjelovala u, u saslušanjima, dakle u isto vrijeme i to bi trebalo možda poboljšati. Kada je riječ o stavku petom, gospodin Peda smatra da je važno zauzeti jasan stav o smjernicama za ocjenjivanje ovih sastanaka i tu izvješće unosi veliko pojašnjenje. No, u stavku petom, u točki četiri, u podtočki dva, ako me pratite, ako smo još uvijek nezadovoljni i treba zatražiti još daljnje saslušanje od sata i pol sa odobrenjem predsjednika parlamenta. No, gospodin se preda pita, ne bi li možda bilo prikladnije povjerediti ovu odgovornost konferenciji predsjednika umjesto samom predsjedniku FPP, a p-a, parlamenta. E, kada je riječ o zadnjem stavku, broju šest, kada je riječ o transparentnosti i vidljivosti pisama. Gospodin Preda želi postaviti pitanje usklađenja tih ocjena. Unatoč zajedničkoj strukturi postoji određena razlika u načinu izrade tih pisama i zapravo čini se da saslušanja koja su dobro prošla se pretvaraju u neutralno pismo dok druga saslušanja povlače za sobom i osjetljivije ocjene. Hvala vam lijepa. Uh, thank you. Uh... Hvala. Sí, presidenta, muchísimas gracias. Muy, muy brevemente. Hvala. Evo, samo ukratko. Izvješće Korbet je vrlo zanimljivo. i donosi dobre doprinose jednom e, doista valjanom instrumentu koji međutim još nije dovoljno iskušan u praksi. Ja ne vidim potrebu da se smanji broj pitanja koja se upućuju prije zaslušanja kandidatima, budući da e, zapravo se činjenica da je tu sadržan veliki broj pitanja smatra nekakvim ispitom i to na neki način pomaže u isticanju i same osobnosti kandidata i omogućava im da istaknu ono što mi kao zastupnici moramo ocijeniti. S empirijskog stajališta vidjeli smo da naši interni rokovi za saslušanja kandidata za povjerenika su doveli do toga da se odnosila između klubova Ostavio tako da je način ocjenjivanja sa stajališta političke psihologije bio drugačiji unutar klubova. Naravno da postoji jedan objektivan dio u političkoj ocjeni, zato jer je to predmet i dogovora i kompromisa između klubova, ali to je normalno, ali trebamo vidjeti kako smanjiti taj prostor za diskreciju, koliko je to moguće na taj način svi oni koji bi trebali biti odbačeni, onda će biti i odbačeni, oni koji će biti odobreni, bit će odobreni. Dakle, trebamo još e, biti objektivniji kada je riječ o ocjenjivanju kandidata, naravno bez obzira na političke saveze i dogovore. Evo to želim reći jer sam to osobno doživjela. Kada je riječ o rokovima, prema danu tjednu kada se održavalo e, slušanje i ocjenjivanje, onda su se mijenjali stavovi i ocjene. Dakle, tu bi trebalo smanjiti taj prosud diskrecije kako bi kvaliteta naše ocjene, što je i svrha samog poslovnika, bila doista visoka. A inače, ovo mi se čini doista vrlo korisnim i važnim instrumentom. Trebamo zadržati takva saslušanja i to zapravo ocjenjuje kvalitetu kolegija povjerenika. Čini mi se da se nitko drugi nije javio za riječ. Ja imam pitanje za Richarda jer nisam sigurna treba li to biti obuhvaćeno izvješćem, ali od uvijek postoji to veliko pitanje da se tijekom pet godina nikad ne provjerava jesu li povjerenici održali svoje obećanja sa saslušanja. Je li to moguće predvidjeti? Dakle, nakon što imamo e, cijeli kolegi povjerenika, imamo njihov radni plan, ali trebamo provjeriti i e, njihove preuzete obveze koje su zapravo preuzeli prije nego što su znali da će postati povjerenici i to su možda i obveze koje izlaze iz okvira njihovih budućih programa. Dakle, pitam se ne bili smo trebali provesti i takvu vrstu provjere. Smatrate li da bi to trebalo spomenuti u izvješću ili općenito zanima me vaš stav o tome? Pa hvala svima na komentarima koji su vrlo korisni. I sa većinom komentara se slažem. S nekima ipak u manjoj mjeri. Uvažavam stav e, fpa a da je na saslušanju povjerenika Timmermansa došlo do povrede poslovnika i pitam se ne bismo li trebali se zadržati na tome i reći da je to bilo pogrešno ili e, odrediti jasna pravila za budućnost pa mislim da je ipak e, rješenje ovo drugo. Ono što se dogodilo na raspravi jasno nije bilo u skladu sa pravilima. Ići ću sada po redu slijedu stavaka, ne po redu govornika. Kada je riječ o pitanju broja pitanja koje, koja se postavljaju povjerenicima, treba pročitati cijelu rečenicu, 25 pitanja, ali također pitanja se mogu i nadopuniti dodatnim odgovorima i dodatnim potpitanjima. Dakle, možda ćete imati na kraju i ne toliko 40, nego možda i 50 pitanja. No, ono što se događa je da se postavi jedno pitanje, da se odgovor e, i onda se pređe na sljedeće pitanje, no a u tom slučaju nema dodatnih potpitanja. Drugi, e, drugi zastupnik ne može ukazati na neke nedorečenosti u odgovoru. I zapravo sam e, tako to sročio upravo iz tog razloga i taj je prijedlog naišao na veliko odobravanje. zastupnici u jednom odboru bi se mogli bolje uskladiti. Naravno da sa 20, ako sa 25 pitanja ne možete obuhvatiti sva područja, onda odbor ne vodi saslušanje na odgovarajući način. E, smije li kolegica odmah reagirati? Da, pitanje, izvolite. Da, ali kad imate 40 pitanja i kandidat odgovara ili ne odgovara na ta pitanja, to je isto pokazatelj njegove osobnosti, znanja i zalaganja i to je također zanimljivo. Kada imate veliki broj pitanja i činjenica da je e, budući povjerenik odgovorio ili ne odgovorio na to, to se isto može protumačiti i isto uvažiti prilikom ocjenjivanja. Sivi Kaufman. Da, e, ja <laughs> želim podići plavi karton. Evo, htjela sam podržati i Richardovu zamisao, zato jer smatram da su saslušanja također e, prilika za interaktivan razgovor, a ne samo za postavljanje niza pitanja bez e, mogućnosti reagiranja, nego je svrha saslušanja upravo da se postavi pitanje, da se čuje odgovor, i da ti si to opisao kao jedan ping-pong, jedan stalan dijalog. I to treba tako i biti, ne smijemo biti formalni. To je ovako jedan kruti, strukturirani dijalog osiromašuje zastupnike u prilikama da dobiju odgovore. Evo, dobro, čini se da imamo različite stavove o tome, ali iz naših prethodnih rasprava čini mi se da je većina bila za to da se postavljaju pod pitanja. E, svrha saslušanja nije da se da riječ najvećem broju zastupnika, nego je njegova svrha imati pravo ispitivanje, saslušanje kandidata za povjerenika. Kada je riječ e, o napomeni EPP-a, e u stavku petom točki četvrtoj pod točki drugoj, da Nemam nikakvih primjedaba na to, možda bismo tu izazvali neke logističke probleme, trebalo bi sazvati sastanak konferencije predsjednika što bi zahtijevalo više vremena, ali e, to nije pitanje od ogromne važnosti. Kada je riječ o standardnom formatu za pisma, mislim da bi to bilo poželjno no mislim da to ne bismo trebali predvidjeti u poslovniku. Trebamo na tome poraditi prije saslušanja, ali ne bismo to trebali utvrditi člancima u poslovniku. Pitanje rasporeda i rokova. Imali smo dosta kratke rokove prošli puta zato jer smo imena svih povjerenika dobili kasno, tek e, prije e, samog roka od prvog studenoga i to me dovodi zapravo do prve napomene, odnosno da imamo jedan duži rok koji će nam omogućiti više vremena za saslušanje, no to bi povuklo sa sobom druge probleme nakon toga. Zatim, kriteriji za evaluaciju. Pa ovo je politički proces i naravno da će svatko imati svoje kriterije u zone koji su utvrđeni u zahtjevima za povjerenike. Mislim da ne smijemo to previše detaljno određivati. Naravno, zastupnici jednog kluba su možda neskloni kandidatu iz suprotne političke obitelji, a zastupnici iz iste političke obitelji brane svoje kandidate, ali tu se onda uspostavlja jedna ravnoteža i e, povjerenik neće proći jedino ako postoji sveobuhvatan konsenzus da on nije sposoban za tu funkciju nakon svega kada bi svi glasovali samo za povjerenike koji su iz njihove političke obitelji, a glasovali protiv svih drugih, onda nikad ne bismo imali komisiju, jer niti jedna stranka nema većinu. Dakle, u praksi mislim da to na kraju krajeva sasvim dobro funkcionira i naravno da jedan kandidat pada jedino ako postoji širok konsenzus u tome. Kada je riječ o pitanju predsjednice o provjeravanju Izvršavanje obećanja. Pa kada bismo napravili popis e, takvih obećanja, mislim da bi to bilo korisno i to bi odbori mogli koristiti tijekom saziva i svaki puta kada bi se povjerenici pojavili pred raznim odborima kao što i čine s vremena na vrijeme, to bi bio koristan instrument e, na koji bi se zastupnici mogli pozvati i reći obećali ste ovo na saslušanju, a niste ostvarili, jeste li to zaboravili ili što već. No, ne znam, trebali bismo, da li bismo trebali imati nekakvu srednjoročnu reviziju i to formalizirati. Mislim da bismo to mogli postupno kroz vrijeme uvesti. E, još jedan plavi karton. Hvala. E, htio bih e, čuti mišljenje zelenih o sljedećem odnosno dati mišljenje zelenih o sljedećem. Evo, mislim da je ovo dobro izvješće u velikoj mjeri, no kada je riječ o stavku petom točki četvrtoj pod točki drugoj, ne trećoj, ispričavam se, gdje stoji da još ne postoji konsenzus oko evaluacije, niti velika većina u koordinatorima, Dakle, mi smatramo da ako jedan klub zastupnika traži glasovanje, onda bi se glasovanje trebalo održati. To je stav našeg kluba. Također, mislimo da riječi velika većina, overwhelming majority, nisu previše jasne. To nije jasna formulacija koju bi trebalo ugraditi u poslovnik. Naravno, ako je velika većina 51%, onda je to tako. Uh, on the point eight. Kada je riječ o točki 8, odnosno razmatranje, mislim da odbor Juri treba obavljati razmatranje nakon izjava interesa i tu bi točku trebalo sročiti jasnije. Mislim da bi trebala postojati određena obveza, odnosno da odbor juri da povjereniku zeleno svjetlo prije održavanja saslušanja. Mislim da o tome valja razmisliti. I na kraju, Pravila za saslušanja su sada u prilogu u poslovniku, što znači da to nije čvrsta pravna osnova. Mi smatramo da bi trebalo razmotriti mogućnost da neka od, ti, neke od tih odredaba ugradimo u poslovnik. I to bi možda trebalo prepustiti radnoj skupini za razradu poslovnika. Hvala, evo odgovorit ću obrnutim redoslijedom na pitanja. Da, otvoren sam za tu mogućnost, pravno gledajući zapravo dodatak poslovniku ima istu pravnu snagu kada je riječ o našem unutarnjem ustroju i kada je riječ o korpusu članaka i poslovnika. No, u interesu jasnoće mislim da bi bilo dobro učiniti prema onome što je predloženo, postupiti tako. kada je riječ o stavku petom, kada Kažete da nam treba zeleno svjetlo odbora Juri prije saslušanja. Pa to na neki način e, tom odboru daje pravo veta na sve kandidate prije nego što ostali odbori mogu početi sa saslušanjima. Naravno to je ipak ograničeno, ali treba to ipak imati u vidu. Sadašnji postupak, upravo kako smo ga ovdje protumačili, podrazumijeva da ako odbor juri ustanovi da postoji sukob e, nadležnosti koji treba razriješiti, onda to treba razmotriti u okviru ocjenjivanja samog odbora koji provodi saslušanje. možete ukazati kandidatu da ako ne reagira na zahtjev odbora Juri da će dobiti negativnu ocjenu, ali naravno otvoren sam za vaše prijedloge i o tome ćemo razmisliti. Kada je riječ o prvom e, prijedlogu, tu se ne slažem. Kažete da ako samo jedan klub traži glasovanje u odboru, onda se glasovanje treba održati. Pa mislim da je tu vjerojatno da bi recimo idući put Mm, nastala situacija gdje bi se glasovalo o svakom povjereniku i tu bi se mogao pojaviti jedan antisustavni, antisistemski klub koji bi glasovao, e, tražio svaki puta da se glasuje u odboru. I mislim da za parlament to ne bi bilo dobro. Naime, pravno gledano, Važno je jedino, jedno glasovanje, a to je glasovanje cijelog parlamenta o cjelokupnoj komisiji. Glasovi, odnosno glasovanja pojedinačnih odbora o pojedinačnim kandidatima za povjerenika nemaju nikakve pravne posljedice. Ako želimo da ta glasovanja ipak imaju određeni značaj, trebamo iskoristiti njihov politički učinak. Ako utvrdimo da imamo neke nedoumice oko jednog povjerenika, to već ima određenu težinu i značenje, no ako budemo glasovali za svakog povjerenika, onda će to postati rutinski, neki će dobiti većinu, neki neće i to gubi svoj učinak. No ako si zadržimo pravo da glasujemo u onim slučajevima gdje postoji veliki broj zastupnika koji smatraju da je kandidat neprikladan i ako odbor odbaci tog povjerenika, onda se time vrši najveći mogući politički učinak na taj postupak, ne na pravni postupak, nego na politički postupak i zbog toga se ne slažem sa ovim prijedlogom. Uh, is there anybody from the European Commission? Želi netko iz Europske komisije reći nešto na ovu temu? Ja. Could, you also introduce yourself? E, možete li se molim vas predstaviti? Dobar dan, Div Lemons. radim e, na e, horizontalnim pitanjima u odnosima s parlamentom u komisiji. Nemam točno određene primjedbe s obzirom na današnju raspravu koju mi pratimo s velikim interesom. Ali ono što je važno za komisiju je ono što je izvjestitelj upravo spomenuo, to je jednako, jednaki tretman svih povjerenika s obzirom na broj pitanja, strukturu, saslušanja koja se u prošlom sazivu nešto razlikovala od odbora do, do, od odbora do odbora. Bilo bi dobro postići jednoobrazni postupak. Hvala vam. Richard, želiš li nešto reći ili prihvaćaš komentar? Prihvaćaš? Želim reći da ne moramo donijeti ni jednu odluku osim jedna, to je rok e, za amandmane za tvoje izvješće. Predlažemo 24. ožujka, to je za tjedan dana i to u 18 sati. Mogli bismo biti fleksibilni, imati duži rok jer nismo pod pritiskom, ali ne znam je li to dobro ili loše, zato što ljudi kad kad izgube koncentraciju. Richard, reci mi ti što misliš vezano uz rok. Ja sam fleksibilan. Zato što tada stiže uskrs, dakle dali bismo ti više od jednog tjedna, to bi bila 13. travnja. 13. travnja, ponedjeljak, je li to u redu? Dobro, izvoli. Ma, čini mi se da je taj rok prekratak. 13. travnja. 13. travnja u redu. Dobro, dakle, rok za amandmane je 13. travnja. U 18 sati. 13 of April afternoon, 18 o'clock, yeah. We still keep to the central, yeah the UK goes, then I don't know what we will do. Uh, but I would also like to apologize because there was a colleague. Ispričavam se jer bila kolegica iz komisije Carmen Pricing koja je htjela George javiti se na tvoju temu i bilja se ispričavam. Molim vas da prenesete moje isprike kolegice, to je bila moja greška. Idemo na iduću točku dnevnog reda koja je poprilično teška. E, Među ostalog kolega zadužen za ovo izvješće, kolega Ujazdovski danas nije s nama, to su godišnja izvješća o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Koliko se sjećate, on je već dao svoje uvodne izjave s obzirom na ovu temu, pa smo to bili odgodili jer nije bilo vremena, ali danas ga nema ali ukoliko su izvjestitelji sjene spremni, one bi nam mogli dati svoje komentare, te ćemo da o, vezano za amandmane održati raspravu s njim, dakle izvjestitelji sjene, recite mi jeste li spremni e, raspravljati i iako izvjestitelj nije s nama. Izvolite. Dakle, još jednom govorim u ime kolege Prede, koji je još uvijek u Ankari, nije među vremenu stigao. I pročitat ću vam tekst koji mi je dostavio. Prije svega se ispričavam što nisam s vama, rado bih bio sudjelovao u ovoj prvoj razmjeni mišljenja o godišnjem izvješću 2012. 2013. o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Nažalost, ne mogu biti s vama, dakle Turska i delegacija Afeta. Želio bih zahvaliti gospodinu Jazdovski na ovoj izradi mišljenja. Tekst koji je izradio naglašava ključne dijelove primjene subsidijarnosti i proporcionalnosti od strane Europske unije. Kao i gospodinu Jazdovski smatram da je važno naglasiti vrijednost ex ante provjere prijedloga komisije u svjetlu proporcionalnosti i subsidijarnosti. Također, važna, važan je da zabilježiti pozitivan trend izrade opravdanog mišljenja od strane nacionalnih vlada. Jasno su mi različiti kriteriji koje koriste nacionalni parlamenti da bi ocijenili poštovanje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti, da je to jedan veliki izazov za njih iako možda ne govorimo svi o istoj stvari. Zato bih pozdravio i promišljanje o metodi ocjenjivanja pridržavanja načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Također tu bi trebali sudjelovati svi dionici u tom promišljanju. Nacionalni parlamenti su već stekli značajno iskustvo u ocjenjivanju subsidijarnosti i proporcionalnosti te ih se e, mora uključiti u, ovo, ovaj postupak. Htio bih da izvješće spomene sve važniju ulogu parlamenta kada je riječ o poštovanju načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Tu je ocjenjeno pozitivnom uloge komisije u ovom izvješću za 2012. i 2013. Mislim da je važno specificirati da ohrabrujemo lokalne i regionalne parlamente da se aktivnije uključe u postupak donošenja odluka na europskoj razini. To bi bilo u skladu sa inkluzivnim postupkom koji se nalazi u ugovoru iz Lisabona, tiče se načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Hvala vam, sad u socijalista Mercedes Bresu. Merci, C'est un peu <laughs> paradoksalno. Sve skupo je prilično paralelno jer zapravo ne razgovaramo izravno nego putem posrednika. I ja sam htjela zapravo postupiti na sličan način. I zapravo izvjestitelj će dobiti tekst, o tekstu će moći razmisliti u trenutku kada se budu ulagali amandmani. Ja sam e, to već rekla i tu se slažem s gospodinom Šeslinom i e, s njegovom izvjestiteljem, ako se ne varam gospodinom Predom. Oni su naime rekli da je e, zanimljivo i važno najprije da se treba poštovati i subsidijarnost i proporcionalnost. Vrlo često se, se vrti više okoli proporcionalnosti, a nadzor subsidijarnosti mora se više vezivati za kontrolu e, proporcionalnosti. Zapravo su to dva lica iste e, medalje i mislim da je to vrlo važno za odbor poput našeg. Naime, odbor koji želi da se poštuje ne samo e, ono što doslovce piše u temeljnim ugovorima, već i duh. I tu možemo vezati i nacionalne parlamente za to. Slažem se s također izvjestiteljem s dvije kritike, a to je da nacionalni parlamenti trebaju sudjelovati u europskim e, debatama. Trebali bismo to postaći i putem sudjelovanja nacionalnih parlamenta e, morali bismo povećati legitimnost e, zakona koji se donose na europskoj razini. Mislim da ovakva smanjeno sudjelovanje, iako je povećan sa 9 na 25%, da se to uglavnom može objasniti činjenicom da se radi o jednom vrlo složenoj aspektu. I osam tjedana je zaista nešto što je kratko ponekada jednostavno se ne može intervenirati i zbog samog parlamentarnog rasporeda. Mislim dakle da bi taj e, rok od 8 e, tjedana nešto što bismo morali revidirati. Također smatram da treba ojačati prava nacionalnih parlamenta. Ja bih dodala i regionalnih parlamenta regionalni parlamenti također igraju ulogu putem njihovih nacionalnih parlamenta. Oni naime mogu naglasiti načela subsidijarnosti i tu isto tako vidimo da se javlja isti problem zbog osam tjedana. Dakle, regionalni parlament koji ima, koji ima zakonodavne oblasti i koji može naglasiti da je došlo do uh, nepoštivanja načela uh, proporcionalnosti i subsidijarnosti. Oni to moraju reći nacionalnom parlamentu, a nacionalni parlament mora pak o tome obavijestiti Europski parlament. Vidimo da taj rok jednostavno nije razuman. Za kraj uh, ću dodati da bismo morali od komisije zatražiti da e, predloži nekoliko e, misli vodilja, nekoliko smjernica kako bismo integrirali nacionalne parlamente u zakonodavni postupak. Za kraj išla bih još korak dalje od e, toga što je rekao izvjestitelj. Naime, mislim da bi bilo zanimljivo da se na to mišljenje doda još možda i rečenica u kojoj se kaže da bismo u sve to trebali uključiti i druge institucionalne partnere koji jamče subsidijarnost. Najprije odbor regija eh, koji u temeljnim ugovorima stoji kao jedan od jamaca subsidijarnosti, a putem odbora regija i putem nacionalnih parlamenta regionalne i lokalne parlamente, ovisno o tome kako se ta tijela zovu. Mislim dakle da bismo tu trebali nešto dodati. Ne znam hoće li to izvjestitelj sam dodati ili ćemo mi uložiti amandmane. Isto tako mogli bismo spomenuti i jedan sustav gdje bi nacionalni parlamenti ne dobili formalno pravo na inicijativu, već e, mogućnost da daju sugestije e, parlamentu gdje žele, dakle, u kojim područjima da e, komisija ima inicijativu. Dakle, nekako formalizirati način na kojem bi nacionalni parlamenti mogli dati znak da žele da intervenira Europska komisija i Europski parlament. Što se ostalog tiče, ovo izvješće dobro i e, čekamo do kada ćemo trebati uložiti amandmane. Hvala vam. Gospodin Görens nije ovdje. Želite li e, vi nešto govoriti u njegovo ime? Izvolite. Da, kolege Gorensa nema, ali uglavnom se slažemo. Kolegica Beres je rekla nešto jako važno, jer vidimo da se razvija rasprava na europskoj razini, da nacionalni parlamenti trebaju biti uključeni na nešto aktivniji način u donošenje političkih odluka. Treba ih se odmah obavijestiti o temama koje bi mogle eventualno biti problematične ili teške za nacionalna tijela. Dakle, ovaj crveni i zeleni karton su nešto što bismo, o čemu, bismo mogli razmisliti. Hvala vam. Za um, gospodin Kriso Gonos. Um, I feel that uh, Uh, mention should be made. Osjećam da pismo kada je riječ o načelu subsidijarnosti i proporcionalnosti, trebali osvrnuti na programe porezne prilagodbe za zemlje članice koji imaju veliki financijski deficit. To je važno pitanje u kontekstu, u širem kontekstu primjene temeljnih prava i europskih propisa u ako što je povezano sa djelovanjem Europske komisije. Također to se tiče i odluka Ekofina vezano uz ovo pitanje, te mislim da bismo to ovo pitanje trebali, ako ništa drugo, onda barem spomenuti. Hvala vam. Za zelene eh, Max Anderson. Hvala vam. Mislim da je od ključne važnosti poboljšati sustav kontrole mm, subsidijarnosti i proporcionalnosti. Moramo jačati nacionalne parlamente i moramo ih uključiti u proces donošenja odluka na europskoj razini. Ovaj prijedlog je korak u dobrom pravcu i mi ga podržavamo. Ne, možemo sada imati reakciju zastupnika Ujazdovskog. Nadam se da ćemo asistenti prenijeti ove primite, Želi li tko iz komisije govoriti? Ne. Da vam predlažem da je do, rok za amandmane bude kratak, zato što se moramo pripremiti i na razmjenu mišljenja vezano uz amandmane to 16. travnja, te zato predlažem 23. ožujka, to je za tjedan dana od danas, to je rok za amandmane, dakle 23.3. u podne. It's Monday, so it cannot be at midday. I think we have to do it. Dakle, to je ponedjeljak, te ne može biti onda roku podne. Predlažem 18 sati. Dakle, 23. ožujka 18 sati. 23 of March at 6 p.m. we will have the deadline for amendment and then on this... To je dakle rok za amandmane, a onda 16. travnja odražavamo raspravu zajedno sa izvjestiteljem, mm, dakle razvijena mišljenja o amandmanima. Dolazimo do 12. točke dnevnog reda. Tu su također izvjestitelji sjeme prisutni. Ovo točka od nas traži mišljenje vezano uz Europski fond za strateška ulaganja komisije te vezano uz Europski fond za za korištenje sredstava iz tog e, fonda. Ja sam izvjestiteljica u ime kluba EPP-a i htjela bih reći nekoliko riječi o mom pristupu ovoj izradi ovog mišljenja. Prije svega kada izrađujemo mišljenje Trebamo se držati svojih nadležnosti jer je to jedini način na koji se možemo posvetiti izradi istog i u ime nadležnog odbora, dakle izraditi mišljenje. Drugi element koji je bio također jedna nit, nit vodilja u izradi ovog pristupa je da se sada nalazimo pred novim instrumentom kojim se želi potaknuti više investicija u europskom gospodarstvu, ali želi se dati i impuls za investicije u ovom razdoblju i riječ je o posebnom e, mehanizmu koji stvara novi prostor za međuinstitucionalnu suradnju između parlamenta, komisije, Europske investicijske banke, te javnog i privatnog sektora nacionalnih banaka koji će biti nositelji, promotori nekih od tih projekata. Ovo stvara mehanizam na razini Europske unije. Nije riječ o tradicionalnom instrumentu za financiranje, ovdje nemamo nacionalnu i regionalnu razinu, već e, evropska razina odlučuje o suradnji kada je riječ o prioritetima i koordinaciji, koordinaciji evropskih politika vezano uz europske projekte. I prvo ova institucionalna dimenzija stvara i posebne zahtjeve vezane uz transparentnost, odgovornost koji se ne smije politizirati. I to upravo javku daje prostora za doprinos u raspravi o ovom instrumentu. I većina mojih amandmana je ide upravo u tom smjeru, dakle odgovornost, transparentnost, naglasak na potrebi neovisne strukture upravljanja, izbjegavanje politizacije, mm, odluka koje se donose u okviru ovog instrumenta. Moji amandmani se bave pitanjem transparentnosti, odabira stručnjaka, odabira kriterija, odabira projekata. Postoje mnoga područja gdje transparentnost, neovisnost i odgovornost imaju veliku važnost. Također mu komentari vezano uz ulogu Europskog parlamenta fokusiraju se na izvješćivanje. Drugi odbori će dati neke druge amandmane, ali ja osobno vjerujem da ukoliko želimo zadržati ovakav karakter ovog instrumenta, da ne smijemo insistirati na eksante ulozi Europskog parlamenta, zato što će to onda otežati proces donošenja odluka o parlamentima. Dakle, zato je izvješćivanje, povratno izvješćivanje izuzetno važno. I činjenica da kao proračunsko tijelo kontroliramo relativno malen iznos u ovom jamstvenom fondu je također jedan dodatni važni element kada je riječ o odgovornosti Europskog parlamenta i njegove uloge vezano uz nadzor. Mislim da je također potrebno uskladiti ono što se nalazi u propisima, što će biti sporazum između Europske investicijske banke i Europske komisije. Mislim da moramo predvidjeti što je veći mogući broj pitanja koji, do kojih može doći, odnosno koji se mogu pojaviti u sporazumu između banke i komisije. Dakle, moramo obuhvatiti što je moguće veći dio ovog sustava u kojem će se odlučivati, dakle postupkom suodlučivanja parlamenta i vijeća. Želim vam predstaviti još jedan element mojih amandmana. Kao što znate, tu imamo sustav fleksibilnosti, se nalazi u paktu za stabilnost i rast, a vezano je uz nacionalne doprinose ovom strateškom fondu. I ovom pitanjem će se pozabaviti i Eurostat prema pravilima koje vrijede za statističko izvješćivanje vezano uz ovu vrstu doprinosa. Te je važno da nas Eurostat što prije izvijesti o tome, dakle, prije nego što se ovaj sustav zakonski finalizira. To će poboljšati pravnu sigurnost, inače bi moglo doći do situacija da se nakon odobrenja ovog sustava da nas Eurostat tek naknadno izvijesti o metodologiji i o podacima, te bismo tek tada mogli utvrditi da se neki kriteriji koje primjenjujemo u ovom instrumentu da se ne koriste na odgovarajući način, dakle u skladu sa Junkerovim planom. To su više manje pitanja vezana uz strukturu mojih amandmana koje ću uputiti u ime odbora AFKO. Sada ćemo saslušati izvjestitelje iz sjene vezano uz ovo pitanje. Imam samo kolegicu Breso iz SID-a, predstavnika gua a nemam e, podataka o odabiru drugih političkih klubova, ali ukoliko se netko želi sam imenovati, onda je dobrodošao. I također, evo, htjela bih da započnemo s raspravom na ovu temu. Mercedes, ti prva imaš riječ. Grazie Presidente. E, innanzitutto... Hvala vam. Prije svega želim reći da se slažem sa vašim stavom da naši amandmani trebaju biti u dosljednosti sa funkcioniranjem, sa funkcijom našeg odbora, dakle ne bismo se trebali uplitati u nadležnost drugih odbora svojim amandmanima. Dakle, ovo je prvi put da se pokušava dati struktura paktu za rast. I to je prvi takav slučaj Druga primjedba se nadovezuje na ovu prvu Očito je da, Evropska, da se Evropska unija u promociji e, razvitka nalazi u brojnim teškoćama zato što ne raspolaže instrumentima koji omogućavaju da institucionalno djeluje tijekom ovako velike krize uz odgovarajući investicijski kapacitet što je jedino što može dovesti do rasta. Sva pravila mogu biti na raspolaganju, ali bez eh, investicijskog zamaha ne možemo do postići rast tijekom krize, to kada je riječ o javnim investicijama. I zato bi se valjalo prisjetiti da je te, da kada je riječ o vlastitim resursima u Lisabonskom ugovoru, da se ta tema jednostavno više ne može izbjeći. Ono što je evidentno ograničenje plana Juncker je da se uzimaju resursi koji su već definirani u zadanom proračunu koji se ne može proširiti niti uz dodatne pozajmice ili uz povećanje prihoda. Na taj način se stvara dodatni problem nakon održanih pregovora o višegodišnjem financijskom planu. To zato što Europska unija koja bi trebala imati vlastite resurse, dakle, trebala bih moći imati put kroz prihode ili kroz odobrenja za zajmove, ali budući da te instrumente nema na raspolaganju, i tada se gradi ova, gradi ova kula od karata kojim se želi staviti na raspolaganje financijska sredstva za rast, što je također još jedan ključni element sporazuma i ugovora. Po meni ovo je institucionalno pitanje primorani smo posegnuti za nečim što možda nije sasvim legitimno, to je uzeti novac iz e, jedne proračunske linije, kao što je recimo ona za horizont 2020. i na taj način gradimo složenu kulu od karata kako bismo uspjeli što? Učiniti ono što europski sustav mora uspjeti poduzeti, jer to je ponovno potaknuti rast u Europi. Dakle, ja se slažem s vama vezano uz pitanja transparentnosti, provjera ex post izvješćivanja parlamentu i tako dalje. I o tome ćemo raspraviti tijekom razgovora o manima, ali po meni postoji ovaj glavni problem, a to je da Evropska unija ne raspolaže fleksibilnošću koja je potrebna tijekom krize zato što nema vlastite resurse i to nikad nijedne vrste, dakle niti zajmovi, niti prihodi nisu propisani. I zato je primorana upustiti se ovaj financijski inženjeri koji je vrlo složen i on, moram reći, ima smisla zato što pokušava pokrenuti privatni kapital koji postoji ali ne može se iskoristiti kao vlastito sredstvo jer za to ne postoje ovlasti. Iako se ovo nalazi u Lisabonskom ugovoru, te se ne izlazi iz područja nadležnosti. Međutim, ovaj element nije još aktivan. I još jednom želim podsjetiti da je ovo pitanje sve hitnije, pitanje vlastitih resursa velike važnosti za parlament koji bi trebao suodlučivati o proračunu, i bi trebao odlučivati o prihodu i to bi trebala biti tema na koju bi trebao upozoriti i naš odbor. Zato što to nije samo tema odbora koji se bave financijama, već se dotiče i elemenata funkcioniranja unije. Spričavam se ako sam se odužila. I još jedne, jedan komentar vezan uz institucionalno, institucionalna pitanja. Ovo ovaj investicijski paket treba poštovati jedan od glavnih načela Unija, to je gospodarska konvergencija i teritorijalna kohezija. To je jedan od glavnih elemenata Evropske unije koji se nalazi u osnivačkim ugovorima, te se ovo načelo ne smije kršiti niti u ovom slučaju. Hvala. Thank you uh, very much, Mr. Chrysogonos. Uh, sorry, Majte was... Evo. nakon toga gospodin Krizogonos. Pa čini mi se da imamo Ovdje više zastupnika iz kluba GUE nego li iz Aldene. Evo, najprije, dakle, dame. Evo samo sažeto. Nismo još odlučili tko će biti izvjestelj u sjeni. Međutim, što se ovih objašnjenja koje ste nam dali e, rekli da je to u redu. Moramo uzeti u obzir mehanizme i e, to nam je zaista potrebno. Moramo to napraviti hitno i e, zaista moramo imati vlastite sredstva i mogućnost da se zadužimo. To je zaista važno kako bismo izbjegli tako složene mehanizme kao one koje moramo, e, na koje moramo raditi. Hvala. Sada gospodin Krizogonos. Hvala. Naravno, glavna nadležnost za taj projekt ne leži u našem odboru. E, slažem se s vama, predsjednice, da nam je potreban na veći, potreban veći naglasak na transparentnost, e, demokratsko polaganje računa, moramo imati u e, upravljački odbor, moramo također e, se boriti protiv e, prevare koja je na uštrb interesa Unije. Ipak nisam siguran da će se ovaj projekt realizirati. Zaista sumnjivo je hoće e, li se moći prikupiti toliko privatnih ulaganja i e, dovoljno financiranja iz javnih e, izvora. Hvala. Koliko sam shvatila e, i zeleni žele riječ. Max Anderson. Hvala. mislim da zeleni nisu formalno odredili tko će biti izvjestelj u sjeni, ali predao sam izvješće, raspravljali smo o tome i mislimo da je većina tih prijedloga dobra, pa i zapravo u osnovi slijedimo ono što je rekao izvjestitelj. Barbara Spinelli, i vi ste htjeli uzeti riječ. Hvala lijepa. Želim dodati par riječi na ono što je rekao kolega Krisogonos, jer se s njim slažem u potpunosti. Mislim da osim neovisnosti samog e, fonda, on bi zapravo trebao postati stalan fond i trebao bi dobiti i pravnu osobnost. A korištenje javnih sredstava je nešto čemu treba dati zaista jasnu prednost u odnosu na privatna sredstva. Ne znam da li ste pratili rasprave od prije nekoliko dana, velik broj ekonomista, ne samo e, Varoufakis već i Richard Kozati, Italijanka Mazzucato, oni su rekli da nada da 21 milijarde javnih e, E, sredstava proizvede 315 milijardi eura, da je to um, učinak poluge puta 8 i da je to zapravo smiješno očekivati. Mislim dakle da su vlastita sredstva Europske unije ključno pitanje kao što kaže kolega Krisogono. Moram reći kolegici Breso da zapravo u ovom času najbitniji problem ideološki problem. Morali bismo raspravljati o javnom i privatnom. Usmjerimo li se u potpunosti na privatno, nećemo nikamo stići. Japanski ekonomist Ko tvrdi da je do velike deflacije u Japanu došlo zbog toga što su sve nekako usmjerili na privatno koje nikada nije dovoljno e, učinio za cikličku ekonomiju koja se nije ostvarila. Evo, ja želim nešto jasno reći, barem ako ništa drugo pojasniti to što ja mislim. Ne slažem se s onim što je moja kolegica Spinelli upravo rekla, a to je da nema potrebe da se pokušaju dobiti privatna ulaganja. U ovom času u Europi postoji dosta privatnih kapitala koje jednostavno nisu uložena. Prema tome 21 milijarda upravo služi zato da se privuku pra, e, privatna ulaganja. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Mislim da je ovaj plan, e, Junkerov plan koristan. Izvjesno je međutim da se to radi s obzirom na sadašnju situaciju. Europska unija ne može e, pribaviti dodatna sredstva izvan sadašnjeg višegodišnjeg proračuna. To je tako. I e, to je zadani element. Prema tome Junkerov plan i nije mogao napraviti ništa drugo. Trebamo se podsjetiti na činjenicu da prema temeljnim ugovorima EU unija mora imati i vlastita sredstva, dakle minimum e, mogućnosti odlučivanja o vlastitom proračunu. U protivnom, nič, kada nećemo imati značajna javna ulaganja, barem ne na razini Europske unije. Budući da pakt o stabilnosti sada zapravo blokira mogućnost da većina država članica načini ulaganja, jer većina tih država nemaju marže za proračun kojim bi došlo do velikih ulaganja. Prema tome, takvih velikih javnih ulaganja neće moći biti. Ipak ima jedno područje e, gdje e, je, imam zapravo drugačije podatke o samom e, faktoru poluge E, naša italijanska banka kaže da bi situacija mogla biti sasvim drugačija od ono što je opisala kolegica, ali vidjet ćemo zapravo ako konja dovede do vode, hoće li konj piti, to je tek nešto ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju tu bi se taj e, učinak e, polke mogao jako povećati i mogli bi se raditi o sasvim drugom faktoru. Ono što je izvjesno jest da imamo sada mogućnost da dobijemo dodatna javna sredstva. To je jednostavno u ovom času jedini instrument koji je na raspolaganju. I zato mi kao odbor se jednostavno moramo posjetiti, moramo posjetiti da postoji institucionalan problem vezan za ulaganja takve prirode. Niko se više ne javlja za riječ, pa ću ja komentirati par riječi o tom izazovu koji se zove Junkerov plan. Znamo da u Europi već dosta dugo i privatna i javna ulaganja padaju. Ako gledamo kolika je taj jaz ulaganja, jednostavno on je ogroman, nije opravdan s obzirom na likvidnost koja u Europi postoji. Prema tome moramo koristiti ono što nam je na raspolaganju, a to su mala sredstva iz europskog proračuna, dakle moramo nju, njih imati kao jamstvo koje se zasniva na velikom faktoru poluge. Prema tome sasvim ozbiljno moramo to prihvatiti kao dobru opciju kombiniranja javnog i privatnog. I to kako bi privatno ulaganje ostalo u Europi jer svjedoci smo činjenice da mm, dosta e, financijskih sredstava odlazi iz Europe na financijska tržišta na, u drugim krajevima svijeta. Prema tome Europa bi ovim putem trebala postati atraktivna e, za e, financijska sredstva uključujući i mirovinske fondove i tako dalje. Iako budemo imali u sljedećih nekoliko godina više vlastitih sredstava, e, dok bi do toga došlo, prošlo bi više godina, a s obzirom na sadašnji europski proračun, e, teško je procijeniti budućnost, ali mislim da se skupa i nije rješenje za godine koje dolaze. Prema tome moramo stvoriti sustav u kojem bi privatno financiranje u Europi se e, više jednostavno mobiliziralo. Važno je da te e, privatne privatna sredstva odu u dobre projekte koje će omogućiti modernizaciju europskog gospodarstva kako bi ono postalo više konkurentno i kako bi se otvorila nova radna mjesta koja bi se održala. Dakle, Ovaj plan e, može se odnositi na velik broj malih stvari. Ovim se planom e, te, e, ti problemi mogu početi rješavati. Još nešto, mi radimo još i u drugim odborima o proračunskog, ekonomskog i monetarnog i tako dalje kao što dolazimo iz različitih klupova zastupnika. Prema tome mi stvaramo istovremeno jednu e, mogućnost, e, odnosno okruženje u kojem bi se ta e, ulaganja mogla i realizirati. Ali naravno, realno gledano, nećemo riješiti sve probleme. Za mala i srednja poduzeća neke se stvari pokrenuti brzo, što se infrastruktura tiče, to će trajati Slažem se s onima koji sumnjaju sve to, ali nešto moramo napraviti. Moramo isto tako uzeti u obzir pitanje dodane vrijednosti. Moramo brzo djelovati. Od samog početka ono što predstavlja ovdje veliki izazov su rokovi. Vijeće već o ovom raspravlja, mi smo jako daleko od konačnog glasanja. Za izvjestelje u Sijeni 25. ožujka u podne ističe rok za ulaganje amandmana. To će nam omogućiti da preko uskrsa se e, izrade kompromisni amandmani. Dakle, 25. ožujka e, u podne ističe rok za ulaganje amandmana, a 16. travnja u AFKU ćemo, a ćemo e, glasati e na našem odboru, dakle na odboru AFKO, morat ćemo se požuriti jer smo već dobili produženje roka s obzirom da se na ikonu glasa 20. travnja. Dakle, podsjećam još jednom, 25. E, ožujka, a do 1. travnja treba ćete obaviti ovaj posao. Okay, whatever we will have to, U svakom slučaju ostaćemo se u kontaktu i morat ćemo raditi brzo kako bismo uzeli sva mišljenja. Time dakle završavamo osam točkom dnevnog reda. Nemam ništa podrazno, sljedeći je sastanak 16. travnja. Biće to sastanak koji će trajati cijeli dan, ujutro i poslje podne. Hvala, završavam današnji sastanak.